Os elnök! Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Zapisnik s jučerašnjeg sastanka je na raspolaganju. Imate li možda primjedbi vezani za zapisnik s posljednjeg sastanka? Ako nemate, znači da je taj zapisnik usvojen. Sljedeća točka dnevnog reda su rasprave u slučaju kršenja ljudskih prava, demokracije i vladavine prava. Prvo e, ćemo raspravljati o situaciji u Džibuti. Dajem riječ gospodinu Tanaku koji ima dvije minute predsjedniče, kao jedan od rijetkih zastupnika iz ovog doma koji je bio u Džibutiju, moram reći da kolegama da je to e, krasna zemlja, francuska i somalijska kuhinja i kultura se miješaju na obalama Crnog mora. Međutim, upravljena Džibutijem i vlasti u Džibutiju su e, vlasti kojima se mnogo toga može zamjeriti, krše demokraciju i loše se ponašaju prema političkoj suprotstavljenim